Molim vas lijepo zastupniče Ferreira. Hvala lijepa. Nadovezujem se na prethodnu raspravu. Portugalski predsjednik vlade na početku E, sam samo rekao da je e, govorio puno dulje govorio e, li su neki i zbog toga je trebalo prekinuti catch the eye. Jednostavno moramo na catch the eye prekinuti vrijeme onih koji ne poštuju vrijeme. Jer mi smo se držali jednog na vremena i onda nismo više bili u stanju e, govoriti, drugi nisu došli na red. E, I u ovom slučaju jednostavno moramo vrlo glasno prosvjedovati. Gospodine Ferreira, svaki klub razmjerno je dobio vrijeme za javljanje. E, vi možda govorite da nije tako, ali situacija je takva. Možete reći da se s nečim ne slažete, međutim, izračun je načinjen sasvim matematički, to su načinile nadležne službe. I e, situacija nakon toga ovisi samo o sastavu same vječnice. E, Georgios Kristos je zastupnik za koga su grčke vlasti zatražile da se skine njegove imunitet kako bi mogao odgovoriti na predmet na sudu u Ateni i to je prenesen odboru Juri. Sada prelazimo na glasanje o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva. Izvolite. Hvala lijepa